Molim vas da zauzmete mjesta. Već kasnimo nekoliko minuta. Os, osam minuta je, molim da zauzmete mjesta i počnimo sastankom. Na početku molim vas da stavite sluš, slušalice. Imamo jednu kratku objavu. Nekoliko riječi za nas od naših prevoditelja. Naši prevoditelji bi željeli e, nam reći nekoliko riječi. Na početku molim vas stavite slušalice. Izvolite prevoditelji. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da radnopravni spor s upravom Europskog parlamenta zbog jednostranog nametanja radnih uvjeta je još uvijek u tijeku i ulazi u treći tjedan. Unatoč brojnim ustupcima s naše strane uprava nije uopće nas pokušala kontaktirati kako bi se riješio ovaj spor. Prevoditelji u više kabina na ovom sastanku su e, predmetom radne obveze i zbog toga su prisiljeni raditi. Kako bismo pokazali našu solidarnost, zbog kršenja našeg prava na štrajk. E, ostale kabine su odlučile ne obustaviti prevođenje koje je bilo predviđeno za danas. Još uvijek vas obavještajemo da ćemo završiti točno 12.30. Hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa na najavi. Moramo završiti točno u 12.30. Idemo na glasanje. E, testiramo e, naprave, testiramo uređaje, otvaram glasanje. Molim da pritisnete kao obično. Pritisnite dugme. Zatvaram glasanje. Mislim da je sve u redu, da sve funkcionira. A sada idemo na glasanje. Prvo. Prva točka. Program za obrambenu industriju. Izvjestiteljica gospođa Grostet. Glasamo o privremenom sporazumu koji je e, postignut na trijalogu. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Imamo, imamo jednog člana pučana previše. Sada je u redu, savršeno. Zatvaram glasanje. Prihvaćeno. E, čestitam kolegici na rezultatu. A sada Idemo na drugu točku. Evropsko e, zajedničko poduzeće za e, informatiku. Amandman 65 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. 66 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 67 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 88 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 89 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 3 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Molim da dižete ruke. 98 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4a e, e, za, protiv, suzdržano, usvojeno. 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 107 za, protiv, provjerimo. 107. Zatvaram glasanje. Jedan pučan previše. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 108 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 109 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 110 za, protiv, suzdržani. Provjerimo, provjerimo. 110. One e Imamo još uvijek jednog na previše. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojen 114 za, protiv, suzdržan odbi, 115 za, protiv, suzdržane, usvoj, 116 za, protiv, suzdržane, us. 117 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 119 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 120 za, protiv, suzdržani, odbijen. 121 za, protiv, suzdržani odbijeno 122 e, za protiv suzdržani odbijeno 123 za protiv suzdržani odbijeno 124 za protiv suzdržani odbijeno 125 za protiv suzdržani odbijeno 126 za protiv suzdržani odbijeno 127 za protiv suzdržani E, prihvaćeno e, e, za protiv suzdržano, odbije 129 za protiv provjerimo 129 129 zatvaram glasanje odbijeno 100, 130 za protiv suzdržani usvojeno 6 za protiv suzdržan e, usvojeno e, za protiv suzdržan usvojeno 135 za protiv suzdržani usvojeno 15 e, za protiv suzdržani usvojeno 16 za protiv suzdržani usvojeno 18 za protiv suzdržani usvojeno 19 za protiv suzdržani odbijeno 20 za protiv, suzdržani, usvojeno. 22 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 24 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 25 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 26 za, protiv, suzdržani, provjerimo. 26. 26. 26. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 29 e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani. usvojeno. 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvojen 11 za protiv suzdržani usvojeno 41 za protiv suzdržani 42 za protiv suzdržani e, odbijeno 12 za protiv suzdržani usvojeno 48 za protiv suzdržani odbijeno 52 za protiv suzdržani usvojeno. 53 za, protiv suzdržani usvojeno. 53 za, protiv suzdržani 53. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 54 za, protiv, suzdržani, pet za protiv suzdržani usvojeno. 6 za protiv suzdržani usvojeno. 62 za protiv su Konačno glasanja. Poimenično glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Čestitam gospodinu izvjestitelju. A sada idemo na sljedeću točku. To je 11. Promicanje čiste e, energije i vozila. Hvala. Naš izvjestitelj je Claude Turmes. Gospođa Kaja Kalas je ovdje zadnji puta od početka našeg e, mandata u četiri godine. Kao ITRE odbor e, smo poslali 11 kolega i kolegica u vlade kao postali su ministre. Dakle, mi smo odbor za ministre. Ako želite postati ministar u svojoj vladi, morate ostati u našem odboru u sljedećem sazivu. Nijedan drugi odbor nema toliko ministara kao mi. To morate zapamtiti. Ne govorimo o budućnosti. Niti ne govorimo o premijerima. To je otvoreno za sve nas. Morate to zapamtiti. Mislim da se svi slažemo. Hvala lijepa, dragi kolege. Poticanje e, čiste i učinkovite, e, učinkovitog prijevoza sastaćete se u vijeću da raspravite o svim. E, ali morate glasati za parlament, a ne za vijeće. Zapamtite to. Za 130... 19.29 e, za, protiv, suzdržani, odbijeno. E, usmeni amandman Imamo prigovora za prigovor. Koliko ljudi ima prigovor? Prigovor ako imamo više od četiri. Više od četiri. Dignite se. Hvala. O, ne glasamo. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 81 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 82 i 84 za, protiv. Nije, ne vidi se, molim vas, provjerimo. 82 i 84 zajedno. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 31 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 83 e, za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. 85, 88, 94, 101, 133, 142 za, protiv. Moramo za cijeli blok glasati. Šest amandmana. Zatvaram, otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvojeno. Idemo sa na 36. 36. Usva. D, strana 6. Idemo na stranicu 6. Amandman 36. Čekam da amandman 36. Five, sorry, we've got a uh, different printing. So, amandman 36. Jeste li spremni? Za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 za, 36 provjera. Niste još bili spremni. Odbijeno. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 106 za. Protiv. Provjerimo. 106. 106. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 107 za. Protiv. Provjerimo još jednom. Molim vas, dižite ruke. Ne vidimo vas. Ne, znam, ne znamo zašto glasate. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Kompromis 1 za. Protiv. Provjerimo. Kompromis 1. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Sada idemo na 37. 107, 109, 110 i 111 zajedno. Za, protiv, suzdržani, usvojeno.

122. Vidite ga. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 38 e, se povlači. 38 123 za, protiv. Provjerimo. Bolje da provjer. 123. Provjeravamo 123. Zatvaram glasanje. Odbijeno. 39 i 27 za, protiv, suzdran, odbijeno. 114, 124 e, za, protiv, suzdržani, e, usvojeno. 125 za, protiv, suzdržani,

protiv, suzdržani, usvojeno. 41 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 129 za i, i 71 zajedno e, za, protiv, provjerimo. 129, 71, provjera. Zatvaram glasanje. Imamo još uvijek jednog pučana previše. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Odbijeno. 130 za, protiv. Provjerimo. Moramo biti točni. 130. Zatvaram glasanje. usvojeno 131 za protiv suzdržani usvojeno kompromis 5 za protiv odbija se odbija se jasno je 42 za protiv suzdržani još jednom. Amandman 42. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 132. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo na amandman 3. Za, protiv, provjerimo. Amandman 3. Zatvaram glasanje. Odbija se. 49 za, protiv. Provjerimo. 49. Provjera 49. Rejected. Odbija se. 51 za, protiv suzdržani, usvaja se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. U redu, kolege, molim vas da budete brži s reakcijama. Dakle, amandman peti, još jednom. Peti amandman. Nisam vidio kako ste glasovali. No, evo, provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šest. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 53. Za. Protiv. Provjera. 53. And Zatvaram glasanje. Usvaja se ovoga puta. sedam za, protiv. Još jednom provjera. Amandman broj sedam. And I close the vote. glasanje. Odbija se. osam za, protiv. Vjerojatno je također odbijeno, ali provjerit ćemo. Moramo biti vrlo precizni. Zatvoram glasanje. Rejected. Odbija se. 9 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Istom većinom. 10 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Opet istim brojem glasova. 11 za, protiv, provjera. Amandman 11. 11. I close the vote. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani odbija se. 54 za, protiv, suzdržani usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, provjera. 6, we should... 63, I close the vote. Rejected. Rejected. 62. Odbija se 62 za, protiv, suzdržani, provjera. It's better to check. 62 to know the precise. I close the vote. Usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv,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 was really accepted. Usvaja se. Bilo je jasno. 23 za. Protiv. Suzdržani provjera. 23. I crowd the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 24 za. Protiv. Provjera opet. Amendment Amandman 24. Zatoran glasanje. Odbija se. 25 za. Protiv. Provjera. 25. 25 this time. And I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. 28 za, protiv. Provjera. 28. I close the vote. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 78 po dijelovima. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Čini se da smo podijeljeni, dakle provjerit ćemo prvi dio. Prvi dio amandmana 78. And I glasanje. Ne, nismo podijeljeni. 50 za, 9 protiv. Drugi dio za, Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. I close the glasanje. Odbija se. Amandman 80 protiv suzdržani usvaja se. I konačno glasanje poimenično. Otvoram glasanje. Otvoram glasanje. Call vote. Poimenično. Zatvaram glasanje. Odbija se. So, uh, it's Evo, to je rezultat. Prelazimo sada na nacrt izvješća. Imamo pitanje o predržavanju poslovnika gospodine Turmes. E, htio sam povući svoje ime, ali izvješće je onako odbačeno. Pa budući čelnici u Europi će vjerojatno biti za obnovljive energije i to je jedini način da se oporavi industrija. No nismo svi bili jedinstveni. Možda sam e, izgubio svoj dar da dobivam e, glasove u očajnim situacijama i to je pravi razlog zbog kojeg odlazim. Dakle, hvala vam na svojoj zabavi koju sam imao s vama. Uh, uh, hvala gospodine Turmes, hvala Claude. Prelazimo na crte izvješća. Dakle, to je uredba o opozivu uredbe broj 265 iz 2014. godine u vezi sa dojavljivanjem komisiji investicijskih projekata o energetsku infrastrukturu u Europskoj uniji. naša izvjestiteljica je kolegica Barbara Kappel. Dakle, glasujemo na početku o dva amandmana skupno. jedan i dva za, protiv. U redu poimenično, u redu. Imate pravo. Isprike predsjednika. Jer je to odbacivanje prijedloga komisije, dakle glasujemo skupno poimenično. Zatvoram glasanje. Amandman 3. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Završno glasovanje poimenično. Također otvaram glasovanje. And Zatvaram. Usvaja se. Čestitke izvjestiteljici, a sada prelazimo na nacrt izvješća. Na memorandum o suradnji između SAD-a i Europske unije. Naš izvjestitelj je Rolanda Spaksas. Imamo poimenično glasovanje elektroničkim putem, motoran glasovanje. Poimenično, dakle. Is electronic vote. I close the vote. Accepted. Usvaja se. Hvala kolege. Sljedeće je također izvješće kolege Paksasa, produljenje sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske unije i vlade SAD-a. Poimenično glasanje elektroničkim putem. otvoren glasanje. I close the vote. zatvaram. I close the vote. A similar result. Sličan rezultat. I na kraju imamo posljednje glasanje. Sklapanje sporazuma o suradnji između Europske unije i Agencije za sigurnost zračne plovidbe u Africi i Madagaskaru. Izvjestitelj je Jerže Buzek, Otvoran glasanje. Glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Uh, Hvala vam. Evo, završili smo sa glasovanjem. Hvala poštovane kolege. I molim vas e, da upamtite da nam predstoji mnogo posla. Trebamo završiti rad na nacrtima izvješća do 10. srpnja. Dakle, do 10. srpnja trebaju biti gotovi svi nacrti osim jednog, a to je naravno okvirni program. On e, ima rok do 19. srpnja, ali inače sva ostala izvješća imaju rok do 10. srpnja. Uh, U redu. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. I to za tri minute. Molim vas da ostanete svi. Barem se nadam ili očekujem da ćete svi ostati. ladies and gentlemen, uh, sorry, uh, uh, let me say, welcome to, to Mr. Dominic. Pozdravljamo gospodina Dominika Ristorija, našeg stalnog gosta u Europskom parlamentu. Zapravo, ovaj naš današnji susret nije uopće neuobičajen. Hvala na dolasku. Dakle, imamo ovu sadašnju točku u, na dnevnom redu o instrumentu za povezivanje Europe, a nakon toga je izvješće odboru o pregovorima i to će biti posljednja točka na dnevnom redu prije stanke za ručak. Naš e, kolega Miroslav Pohe bi nam trebao pružiti informacije o pregovorima o energetskoj učinkovitosti. Možda niste dobro upućeni u to, ali moram reći da smo gotovo dovršili rad na tom predmetu. Nismo mogli to završiti na plenarnoj, odnosno tijekom naših sastanaka u Strasburu u tjednu plenarne tako da smo morali odgoditi raspravu o tome, ali ovdje je kolega Miroslav Pohe i on stalno vodi pregovore s vijećem. Dakle, njemu bi bilo zgodno sada vam reći nekoliko riječi o pregovorima, dakle upravo sada, ne za sat vremena jer bi se htio vratiti u vijeće i tamo raspravljati s vijećem i s komisijom o svim pojedinostima. A pregovore bismo htjeli završiti prije 19 sati. Jer večeras u 19 sati započinjemo sa pregovorima o upravljanjem, a pregovore o energetskoj učinkovitosti bismo trebali završiti do 19 sati prije početka pregovora o upravljanju. Dakle, vodimo također pregovore i obnovljivim izvorima energije. Naš e, kolega Blanco Lopez je za to nadležan e, i e, tu ima nekih pitanja koje treba izgladiti, ali naš kolega Pohe će nas sad izvijestiti o svojim pregovorima, dakle ne govorimo o sada o svjetskom prvenstvu u nogometu. Evo, samo kratko izvješće o pregovorima. Evo, dvije minute. Hvala Jerži na tome što si mi sada dao vrijeme za riječ. Evo, samo da vas kratko izvijestim o stanju pregovora o energetskoj učinkovitosti. Pozdravljam sporazum koji je postignut na tehničkoj razini po svim političkim i tehničkim pitanjima i također i cijenim napore koje su uložili parlament i komisija u iznalaženje kompromisa. Još su otvorena tri pitanja odnosno u članku 7. razina ambicije i odredbe iz članka 3. o konačnoj energetskoj učinkovitosti i naročito nakon e, sastanka ministra energetike 11.6 Položaji obje institucije su razrađeni i sada smo blizu sporazuma sa predsjedništvom, odnosno bili smo blizu prošle srijede. Nažalost, konačni sporazum nije postignut iako su obje institucije približile svoja stajališta. No, na kraju ipak nismo iznašli kompromis koji bi na prihvatljiv način e, objedineo ta pitanja. No, imamo evo, još jedan krug e, pregovora koji će započeti odmah nakon mojeg izlaganja i nadam se da ćemo postići konačan sporazum sa dovoljnom razinom ambicije po pitanju i članka 7. i e, europskih ciljeva. Kada je riječ o sveobuhvatnom cilju, Mislim da bi sporazum mogao iznositi 32 do pol do 33%, ali on neće biti obvezujući, a istovremeno obje institucije trebaju uvrstiti novu klauzulu o reviziji koja će e, omogućiti revidiranje e, cilja 2033. prema gore. Kada je riječ o članku 7. mislim da ćemo iznaći sporazum e, o razini ušteda koje će zemlje članice morati ostvariti nakon 2020. godine i u tom razdoblju stvarne uštede sada iznose 0,1%, a nadamo se da ćemo povećati te ambicije i da će to biti 0,8 do 0,9% i u oba slučaja stajališ, razlike u stajalištu između parlamenta i vijeća su dosta male, tako da ćemo to vjerojatno premostiti danas i to ćemo, e, na taj način će nam e, se omogućiti da dovršimo radi na e, predmetu upravljanja. Dakle, imamo dva predmeta na trijalogu danas, dakle upravljanje, obnovljivi izvor energije energetska učinkovitost. Htjeli bismo završiti sa eh, sva tri večeras ili sutra ujutro, možda u četiri ili pet ujutro, ne znam kako će to ići. Dakle, trebamo dovršiti pregovore o sva tri predmeta danas ili sutra u ranim jutranjim satima. I 27. lipnja moramo započeti sa oblikovanjem e, tržišta električne energije. Dakle, e, prinaka direktive 28 e, i također ćemo prepustiti spremnost na rizik austrijskom predsjedništvu. Dakle, to neće započeti prije ožujka. Nadamo se da će međutim austrijsko predsjedništvo preuzeti to u srpnju. Pripremljenost na rizike, pripremljenost na rizike. Zašto je to najvažnije od sviju pitanja koje su na dnevnom redu? Dakle, energetska unija i direktiva o plinu, koja je također sastavni dio energetske unije. Naime, trebamo započeti s pregovorima, vjerojatno u studenome, o proračunu i imamo 12 zakonodavnih prijedloga o kojima treba tek pregovarati. I u prosincu ćemo to započeti sa Austrijom, a onda sa Rumunjskom. Dakle, trebamo dovršiti i rad na svim pitanjima koja su vezana uz energetsku uniju što prije, jer inače nećemo uspjeti izvršiti svoje obveze u vezi sa proračunom. Hvala Miroslave i želim ti sve najbolje i tebi i tvojim kolegama i kolegu Blanku Lopezu. Kolega Turmes je nadležan za upravljanje, dakle on započinje večeras u 19 sati i svi ćemo naporno raditi na tome da se pregovori završe do sutra, rano ujutro. A sada prelazimo na točku broj 16 dnevnog reda, dakle instrument za povezivanje Europe u području energetike kao dio novo usvojenih zakonodavnih programa u okviru VFOA. Imamo prezentaciju glavnog direktora Dominika Ristorija. Dakle, to je dio sljedećeg dugoročnog proračuna 2021. do 2027. Dakle, Europska komisija je predložila obnovu ovog instrumenta za povezivanje Europe kako bi se pružila potpora ulaganjima u europske infrastrukturne mreže za promet, energetiku i e, digitalne tehnologije. Dakle, Mislim da smo mi nadležni, naročito za digitalne tehnologije, ali i za promet. Dakle, u sektoru energetike predviđeno je 8,7 milijardi eura, dakle gotovo 9 milijardi eura, mnogo novca za potporu investicijama koje će potaknuti razvoj unutarnjeg tržišta energentima i također podržati prijelaz e, na e, čistu energiju za sve zakonodavne prijedloge, dakle ovaj paket koji smo upravo spomenuli. Glavni direktor je pozvan da nam e, predstavi dio koji se odnosi na energetiku ovog prijedloga obnove instrumenta za povezivanje Europe i da nam pruži pojedinosti o glavnim težištima tog prijedloga. Evo, želimo biti obavišeni o vašim planovima i o vašem mišljenju o instrumentu za povezivanje Europe koji je bitan za sljedeće razdoblje i za naše rasprave naravno jer želimo dovršiti rad na energetskoj ali i na digitalnoj uniji no vi ste uglavnom nadležni za energetsku uniju kao glavni direktor u glavnoj upravi za energetiku. Izvolite. E, hvala vam, predsjedniče zastupnici. Kao što znate, radimo vrlo brzo kako bismo e, zapravo uspostavili najnapredniji regulatorni okvir za e, područje za ovo područje. Dakle, uz potporu Narodnog parlamenta i vašega odbora. Međutim, Istovremeno je vrlo važno imati na umu da regulatorni okvir i energetska infrastruktura trebaju zapravo se obrađivati istovremeno. Dakle, važan postizanje važnog rezultata nije moguće uz e, paralelno upravljanje energetskom e, učinkovitošću, to jest e, regulatornim okvirom. Dakle, kada sve uzmete u obzir, sve ključne prioritete energetske politike, kada uzmete u obzir energetsku sigurnost, a sjetit ćete se situacije koju smo imali prije desetak godina, dakle 2009. E, kada je došlo do velike krize e, vezane uz e, opskrbu plinom. Dakle, bilo je iznimno važno u kontekstu diversifikacije sigurnost, energetske sigurnosti pozabaviti se tim izazivom upravo zbog velikih Eh, osjetljivosti u južnoj Europi, ali i u sjevernoj Europi. Dakle, eh, ovo je vrlo važno kada govorimo o aspektu konkurentnosti. Naime, dobro integrirana mreža donosi više konkurentnosti, ali i konkurentnije cijene. I to je iznimno bitno. No, Također treba uzeti u obzir i održivost, a pogotovo izazove integracije najveće količine obnovljive energije. Ovo je izazov u smislu tržišta, ali i u smislu sigurnosti uh, u Europi. Recimo Portugal koji je u ožujku proizveo više od 100% energije iz obnovljivih izvora. E, mi smo zapravo to bi e, stvorilo veliku količinu mnogo problema u smislu održavanja stabilnosti. Imajući u umu sve ove aspekte, komisija predlaže novi CEF, to jest novu omotnicu u iznosu od 8,65 milijardi za energiju. To predstavlja, to je zapravo gotovo udvostručavanje trenutačnog cefa, ali uvjeravam vas da je to uistinu potrebno poboljšanje. Sada je naravno trenutak za ažuriranje prioriteta. Na početku svoga govora spomenuo sam tešku situaciju e, s kojom smo bili suočeni i važnost osiguranja e, diverzifikacije. E, dakle, kad je riječ o plinu. Kad je riječ o konsolidaciji e, dijelova koji nema u, plinskoj infrastrukturi, mi se moramo oslanjati na inovacije. Međutim, novi prioritet sada je usmjeren na projekte struje, kao i e, projekta iz obnovljivih e, izvora od iznimne važnosti. To znači da se sada možemo više usredotočiti na buduće e, na buduću, potrošnju koja mora biti usmjerena na e, dijelove koji nedostaju kad je riječ o struji. No tu nas je zapravo deset država, 10 država članica je ispod 10% interkonekcije i u skladu s time iznimno je važno, a imajući u vidu da mi sada zapravo predstavljamo veliku gospodarsku veliko područje u svijetu koje ima 30% iz obnovljivih izvora. To će porasti na 50% i više od 50%. Posljedica toga će biti povećana potreba za i uvozom i izvozom struje. Kao što znate, ovisno o kapacitetima proizvodnje u nekim zemljama, negdje se koristi više vjetar, negdje se koristi energija iz vode, onshore i offshore e, energija vjetra, a negdje sunčeva energija. Naša analiza je jasna. Mi nećemo ostati u kontekstu sadašnjeg udjela i razmjene e, struje, električne energije. Dakle, u tom kontekstu bit će iznimno bitno provesti mjere kako bismo zaustavili neku, neke situacije koje su neprihvatljive. To se posebno odnosi na činjenicu da imamo tri države članice koje ovise o Rusiji. A ovo je 2018. godina. Te su se zemlje pridružile Europskoj eh, uniji 2004. A mi sada surađujemo, radimo sa baltičkim zemljama i s Poljskom kako bismo pronašli pravo rješenje kad je riječ o desinkronizaciji, to je, to je s kontinentalnom mrežom. To je prioritet. Vi svi također ste upoznati sa situacijom koju smo imali na Iverskom poluotoku, situaciju koja je bila ondje. A odnosi se na provedbu novog projekta Biscay. Dakle, 8% je razina povezanosti između Španjolske i Francuske. I radimo na tome kako bismo organizirali e, summit između predsjednika Francuskoj e, i vlade u Španjolskoj i e, Portugalu s predsjednikom Europske komisije. To su temeljne stvari i ja sam uvjeren da ćemo i dalje nastaviti inzistirati na povećanju razine povezanosti. I to ne samo 10% do 2020. Što će sve zemlje države članica postići, nego i da zapravo nam cilj bude 15%. što će biti ključni novi korak. Također ćemo predložiti kako bismo odgovorili na naše razgovore i na zahtjeve parlamenta, e, uključujući i rezoluciju od 14. ožujka 2018. Dakle, proširit ćemo CEF da e, pokrije i prekogranični razvoj kad je riječ o Um, obnovljivim izgorima energije. S novom direktivom i uz potporu izvjestitelja želimo stvoriti jako veliko tržište koje će, biti pre, na, koje će prelaziti nacionalne granice kako, kako bismo povećali udio korištenja energije iz obnovljivih izvora. Dakle, je, e, u tom kontekstu iznimno je važno korištenje energije vjetra, koju smo počeli prije nekoliko godina, na čemu smo inzistirali, a onda dvije godine nakon toga 60 MW je udio u Europi koji se odnosi na e, ove izvore energije. Sada smo u situaciji u kojoj inovacije i nova čista energija, pogotovo korištenje velikih turbina, zapravo pokazuju kapacitete e, i mogućnosti razvoja iznimno konkurentnog pristupa kad je reč o korištenju e, i obnovljivih izvora najviše riječ o sunčevoj energiji, ali i energiji vjetra, uključujući offshore. I Europa će održati svoj tehnološki, tehnološku prednost kad je riječ o svim tim e, oblicima e, energije. Mi ćemo na tome i dalje raditi. Razvit ćemo metodologiju vezanu uz provedbu i to u sljedećih nekoliko mjeseci. No vidimo mogućnosti povećanja kapaciteta i korištenja ovog novog, novih mogućnosti, a to će se temeljiti na e, sve većoj regionalnoj suradnji. Svi te upoznati s time koliko su bitni mehanizmi regionalne suradnje. Oni su bitni svugdje u Europi. Spomenuo sam situaciju između Portugala i Španjolske, ali možemo e, e, spomenuti i središnju Europu i južnoistočnu Europu. Naime, mnogi mnoge zemlje su već postigle cilj za 2020. kad je riječ o obnovljivim izvorima. Dakle, u Poljskoj, u Baltičkim zemljama imamo vrlo bitne razgovore. Vi ste sami bili prisutni na događaju e, prošloga mjeseca. Pentaratelara, Latelara. Ovo je uistinu izazov i mislim da ćemo biti spremni, da će komisija e, pratiti razvoj e, vezan uz višegodišnji financijski okvir. Inzistirat ćemo na prioritetima o kojima sam upravo ogovorio. Hvala vam. Hvala vam na vašoj prezentaciji sada e, gospođa Virkunen, izvjestiteljica. Hvala vam, predsjedniče, direktore, na vašoj prezentaciji. Ovo je vrlo važan program za Europu i za odbor za industriju, jer je jedan, naravno, od naših ciljeva poticati rast, e, razvoj, e, konkurentnost u Europi, a dobro nam je poznato da CEF, ako se gleda revizija, dakle programa, da je CEP bio iznimno uspješan u ovom području. Sada smo usredotočeni na digitalizaciju energetsku uniju u našem odboru, a u parlamentu surađujemo s odborom za promet i to će biti zajedničko izvješće između e, odbora za e, promet i onoga za industriju. Tako da ćemo e, imati mnogo posla. Jedan od prioriteta za parlament i odbor za industriju jest stvaranje energetske unije i naravno da nam je cilj imati učinkovito eh, i održivo energetsko tržište u Europi. Mislim da prioriteti koje je direktor upravo predstavio da su zapravo u skladu s raspravama E, i razgovorima u našemu odboru i na ono na što se trebamo e, usredotočiti. Dakle, ne smijemo imati nikakve propuste ako želimo imati jedinstveno tržište i kada je riječ o energiji. Sada mislim da se trebamo još više usredotočiti na e, rast. Naime, jedan od, jedna od ideja CEFA bila je da kada se ujedini energija, promet i digitalizacija, kada, tada možemo stvoriti snažne sinergije e, kao što su e, infrastrukture za alternativna goriva, 5G e, u prometnoj mreži, suradnja kad je riječ o automatiziranoj mobilnosti, dakle to su sektori, uključujući i kibernetičku sigurnost, dakle to su sektori koji e, nisu, e, se ne bave samo e, energetikom i energijom, nego i mobilnošću i na taj način spajanjem tih sektora stvaramo sinergije. Mislim da odbor za industriju i tekako podupire u načelnom smislu prioritete komisije kada je riječ o ovome paketu. pred nama su intenzivni tjedni jer bismo trebali pripremiti nacrt izvješća zajedno sa e, izvjestiteljem iz odbora za e, promet, a onda ćemo imati ljetnu stanku. Tako da mislim da je jedan od prioriteta ovoga odbora biti učinkoviti, provoditi pregovore i dobro krenuti u jesen. Tako da se veselim čuti komentare e, svojih kolega iz ovoga odbora i veselim se raspravama koje su pred nama. Naime, dionici imaju vrlo visoka očekivanja jer u ovim zemljama e, gdje imaju te neke propuste ili e, probleme E, bitno im je aspekt zapravo energetske sigurnosti i ključno je da u tim e, dijelovima, u tim zemljama imamo snažno razvijenu mrežu. Hvala. E, izvjestitelji u sjeni iz SND-a, gospođa Kumpula Natri. Uh, Hvala na iznimnom e, prijedlogu e, koji istinu gleda naprijed i koji je ohrabrujući. Kao što je izvjestiteljica e, rekla, treba se usredotočiti na digitalizaciju i trebamo to zajedno sa energetskim sektorom zapravo spojiti u smislu kako ćemo se baviti tim pitanjem. Znamo da je klima itekako važan, važna tema za sljedeću godinu, za razdoblje nakon Pariza, da se održavaju sastanci i da Europa ne smije odustati, da mora ispuniti e, svoj e, rezultat, to je cilj koji si je e, postavila. U tom smislu treba raditi ubrzano kad je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. 65% eh, kad je riječ o potrošnji eh, vezano uz eh, klimatske promjene, to je nešto čemu treba razgovarati u parlamentu također. I treba vidjeti koja će biti mm, potrošnja kad je riječ, o prekograničnim obnovljivim izvorima energije. Kad je riječ o električnoj energiji kao prioritetu, važno je kad god e, se zabavimo brojkama kako se situacija može poboljšati i koji su drugi izvori. Primjerice u nekim zemljama elektrifikacija e, prometa e, rezultira smanjenjem emisija 30%, nekima u 70% tako da treba vidjeti kako zamijeniti električnu e, energiju kad je riječ o energetskim potrebama. Ne smijemo zaboraviti na druge mogućnosti jer kada se koriste sustavi koji e, su zapravo koji zagađuju i ako ih ne zamjenjujete sa drugim oblicima e, izvorima energije, onda će iz ispunjavanje ciljeva biti mnogo sporije. Ja se nadam da će parlament i vijeće nastaviti raditi na ovom pitanju, a pogotovo na regionalnim tržištima kad je riječ o električnoj energiji. Znamo da kada smo prihvatili baltičke zemlje, to je bilo odlično, Estoncima je cijena pala, sigurnost porasla i u tom smislu je to dobar primjer kako bismo trebali nastaviti i surađivati dalje. Gospodin Česak ima riječ. Hvala lijepa. U prvom redu e, čestitam komisiji da ovdje imamo pokušaj e, da se proračun održi na e, istom nivou. E, mi stalno točno analiziramo VFO. To je jedan od, od najučinkovitijih instrumenata komisije, a program je značajan sa vrlo važnim elementima infrastrukture. CEF je odličan eh, instrument, govorimo o Nord Streamu 2 i ovisnosti o eh, ruskom plinu, eh, stoga moramo i ovaj projekt snažno podržati. Imam jedno pitanje za direktora. Govorimo o elektromobilnosti imamo uvijek isto pitanje. Hoćemo li najprije izgraditi infrastrukturu za ova vozila ili bismo trebali početi time da e, proizvodimo električne automobile? Mislim da trebamo u prvom redu razviti mrežu punionica. Naravno, moramo e, i olakšati e, uvođenje na tržište ovih proizvoda. E, vidimo da se na tom području puno premalo radi u državama članicama. To je direktor i u svom izlaganju. Također se postavlja pitanje troškova. Tu možemo koristiti i privatne i javne investicije. E, Drugo je pitanje, pitanje energenata. Što je učinjeno kako bi se e, e, i uključile i e, sve vrste energenata i energija. Moramo razviti mreže jer su one jasno jako važne za lokalnu opskrbu, naročito kad E, govorimo o vršnim periodima, evo kad govorimo već o elektromobilnosti, doći će do vršnih opterećenja. E, interakcija između fonda za CEF i drugih e, fondova. Kako na to gledate? Sljedeće pitanje o interakciji mreža između Baltičkih država i Poljske. Kako se tamo može koristiti CEF kako bi se pojačala interoperabilnost? I e, posljednje važno pitanje, planirate li e, koncentrirati se na državne e, plinske mreže. Kad vidimo visoki udio energije iz obnovljivih izvora. Kako se to može provesti? Hvala lijepa na ovim pitanja. kolega Petersen za ALDE. Hvala lijepa i hvala Dominik na ovim primjedbama. E, pozdravljamo sve veći fokus e, na ispunjavanju pariških ciljeva e, 5,3 od e, e, na 7,8 milijardi povećanje proračuna je važno. To je važan okvir e, spajanja javnih i privatnih investicija. 60% novog proračuna za CEF je, se koristi za smanjenje emisija CO2. Potpuno se slažemo, se, e, slažemo sa e, prekograničnom infrastrukturom i, pojačavanjem tih infrastruktura. Također je važan e, miks energenata kao i povećanje udjela obnovive energije u cijelom paketu. Ako želimo postići dekarbonizirano društvo do 2050. godine. Onda moramo dati prioritet e, električnoj e, infrastrukturi. 65% e, posto investicija u transmisija se mora E, e, investicija se mora napraviti u te transmisije ako želimo to postići. E, kriteriji koji su postavljeni kažu da do prosinca 2019. komisija će usvojiti delegirani akt za sljedeći set kriterija. Moj prijedlog jeste da Eh, ovi eh, kriteriji koji sada postoji, koji su eh, definirani u članku 14, da to zadrži. A da to ne zadrži jer to dozvoljava previše ulaganja u fosilna goriva. Novi kriteriji moraju uzeti u obzir niže emisije CO2 i pariški sporazum uzimamo i, u obzir i smanjene troškove e, obnovive energije do koje je sada došlo. Mm, moramo e, također postići potpunu energetsku uniju. E, cijenim vaše primjedbe o tome, o tim kriterijima koji su potrebni kako bi ispunili sve naše ciljeve. Hvala lijepa. Sljedeći govornik za zelene je kolega Marčelezi. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa i direktoru što je došao ovamo i na ovu raspravu. Mislim da tu imamo mnogo pozitivnih elemenata, mnogo prekograničnih elemenata i sinergije e, raznih sektora. Isto tako imamo kombinaciju e, fondova, e, CEF, e, fond za CEF, fond Obzor Europa, ali moramo biti i kritični. U prvom redu komisija se previše fiksira na plin. To smo kritizirali već ranije. Brine nas prijedlog za infrastrukturu jer tu vidimo previše emisija CO2. E, ti cjevovodi za CO2, ako to želite tako nazvati. U Biskajskom zaljevu, odakle ja dolazim, govori se mnogo o ekonomskim troškovima kao i nivo sudjelovanja i transparentnost. E, u Baski imamo i Akvitaniji imamo protivnike ovakve e, veze. Da, veze, ali e, ne bilo kakve veze. Imam tri pitanja za vas. Prvo, E, 2013. i sada u ovom periodu smo donijeli Pariški sporazum. Zašto se to sada revidira? i zašto to niste promijenili u svjetlu Pariškog sporazuma? Kad ćete e, e, revidirati uredbe? Drugo, parlament je rekao, kad smo, gledamo CEF, e, parlament kaže da se projekti moraju koncentrirati na električne koridore između 65 i 95% će biti e, sredstva za te projekte. Tu nemamo ništa konkretno u ovom prijedlogu u tom smislu. E, što želimo i koje razine želimo postići, to je pitanje. Možda bi se mogli na to vratiti. E, klimatski mainstreaming, kako mi to shvaćamo, govorite o 60%, međutim to nije dovoljno. E, Pariški sporazum je e, zaista važan. E, izvještaj kaže da još uvijek ne napredujemo dovoljno kako bismo dostigli cilj od 1,5 stupnja. Moramo, moramo postići klimatski mainstreaming od 100%. Mi smo moramo biti vođe u klimatskim promjenama, to jest e, zaštiti svijeta od klimatskih promjena. Imamo drugi... Adam Berda ima riječ izvo. Hvala lijepa. E, dobili smo dojmljiv e, e dobro predstavljanje e, projekata. 9 milijardi je do, za CEF je e, dobra vijest. Deset država članica e, kod njih interkonektori leže ispod 10%. 15% bi trebao biti cilj ali i to je prenisko ako želimo ako gledamo naše tržište električne energije on to još nije dovoljno razvijeno to tržište još nije dovoljno prekogranično stoga e, su interkonektori e, samo pola istine moramo gledati što stoji iza toga koje mreže su iza, toga jesu li države članice spremne i mogu li preuzeti struju od drugih e, država članica i onda ih također dalje e, distribuirati trebamo decentralizirane e, distributere dakle nisu samo važni interkonektori već i ono što je iza toga. Mreže moraju biti spremne da e, tu struju preuzmu. Zato moraju biti spremne države članice. A to još nije slučaj sa svim državama članicama. Što će na tom području napraviti komisija? Što Inače ćemo imati velike kapacitete na graničnim prijelazima, ali ih nećemo moći distribuirati. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Grostet ima sada riječi. Hvala lijepa. Ja bih htjela čestitati dom, dom, Dominiku. To je značajan rad, naročito koristan za nas. Interkonekcije između država članica, distribucija energije. Kako bi to bilo održivo, moraju te interkonekcije biti održive i to dugoročno e, troškovno učinkovite moraju biti i to mora biti odlučujuće u donošenju odluka. Možda se varam, ali mislim da to nije dovoljno uzeto u obzir. Možete li nam reći kako će je bila realizirana e, analiza troškovne učinkovitosti na europskoj razini? Ne bila ta analiza morala biti malo stroža? u zajedničkom interesu kako bismo mogli isfinancirati buduće projekte koji bi morali biti rentabilni. Hvala lijepa. Blanko Lopez ima riječ, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Mislim da su programi za CEF vrlo ambiciozni sve je važnije da se povežemo u Europi i na energetskom području imamo i energetsku uniju. To će e, povećati evropsku autonomiju, pa to je i cilj međupovezanosti. To je sama suština energetske unije. Kad smo na tom Zahvaljujem komisiji na obavljenom radu. Ovi sporazumi e, su važni. E, omogućena je direktiva o obnovivoj energiji. E, energetika mora biti pokretač nezavisnosti i snage Europe. Stoga smo u posljednjem trenutku dali amandman kako bismo garantirali međuveze, interkonekcije i zacement zacementirali povezanost e, Europe na području energetike. Moramo svi Evropljani moraju postati autonomni na području energije, a trebamo i čistu energiju, naravno. Eduard Materli ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Hvala direktore na ovom izlaganju. Drago mi je da e, će prioriteti biti interkonekcije na području električne energije. E, e, mi, međutim, ne radimo dovoljno u duhu Pariškog sporazuma. Mnogi projekti su previše orijentirani na plinske projekte. E, e, recimo e, interkonekcija Španjolska-Francuska, ti plinovodi su predimenzionirani. Ne smijemo ovaj novac tračiti jer to neće koristiti ni europskim građanima, oni će nas kriviti što smo loše trošili novac, a sigurno nećemo optimalno zaštititi e, naš planet od klimatskih e, promjena. Moramo se više e, orijentirati na obnovivu energiju. Moramo se više orijentirati na regije, one su često inventivnije i ambicioznije. I tu možemo proizvesti više obnovive energije i na njih trošiti sredstva. Klod ima. Hvala lijepa Dominik. E, zahvaljujem tebi i cijelom timu na ovim prijedlozima. Naš glavni problem će biti upravljanje jer e, e, ne smijemo prepoloviti sredstva. Izvjestiteljica je gospođa Virkunen je spomenula i rekla treba dati industrijsku dimenziju Eh, eh, Europa sa Siemens, ABB-om, sa startupovima, eh, sa svim tim. Ono što ovdje radimo je stvaranje budućeg tržišta za naše dionike. A drugo najbolje sredstvo Eh, da vlade idu protiv prijedloga jeste da budemo konkretni. Španjolska i, eh, i Portugal će biti neto izvoznici zelene eh, energije u Europi i baltičke zemlje zbog strateških razloga moraju napustiti ovisnost o Moskvi. I zadnji projekt E, pozdravljam ono što je napravila poljska vlada. Vod između Poljske i e, e, Estonije. Tu imamo također i projekte za morske cjevovode ili podmorske cjevove. To je energija koja malo košta. E, jugoistočna Europa, e, e, Rumunjska već izvozi energiju vjetra. I naravno imamo velike projekte na Sjevernom moru. Uzevši u obzir Brexit, imamo projekt Doga banke. u, na Sjevernom moru pet zemalja Eh, imamo more koje nije eh, duboko više od 30 eh, metara. Imamo 80 vata energije koje možemo prenositi i distribuirati. Tako stvaramo većinu za prijedloge komisije, što je vrlo dobro. E, gospođa Del Castillo ima riječ. Hvala gospodine Ristori što ste do, došli k nama danas ujutro. Htjela sam naglasiti e, ono što je već rečeno u raspravama i u amandmanima. E, međuveze, interkonekcije kad se radi o električnoj energiji. Françoise Grostet je rekla da moramo gledati troškovnu učinkovitost projekata. Naravno, ali moramo također gledati dugoročno zašto to radimo. Ne samo kratkoročni e, troškovi, e, već e, gledati ono što će nam to donijeti tijekom vremena jer inače nećemo dobro riješiti stvari. Stoga je jako važno da pogledamo te interkonekcije i kako se to povezuje sa ispunjavanjem naših ciljeva. E, što smo ambicioznim kod obnovivih e, energenata, e, smanjenje emisija, kod na Iberskom poluotoku nema dovoljno veza. Klod je rekao, mogli bismo biti neto izvoznici E, e, e, ne možemo, recimo, obnovive energije proizvodimo ili ih ne možemo izvoziti. Nemamo mreža. Ne želimo gledati samo kratkoročno. Moramo sagledati opseg svih tih projekata dugoročno. Evo, izvolite, imate riječ, direktore. Uh, Evo, dobili ste puno potpore, ali trebali biste odgovoriti na sva pitanja. Pa hvala svima na komentarima i na vašoj općoj potpori. Pa, što se izvješća tiče, rekao bih da ćemo nastojati izgraditi mostove između različitih sastavnica CEFA, odnosno energetike, prometa, digitalnih tehnologija i to je sve sastavni dio procesa modernizacije i naravno da trebamo poticati alternativne punionice duž autoputeva. Zato već imamo projekte između Španjolske, Francuske i Portugala i to je izuzetno značajno. Također ćemo razmotriti mogućnost e, i e, međusektorskih sinergija i razvijanja istih. Također će digitalizacija postati obavezna Vidimo da je postojao određeni otpor u tom smislu, no moram reći da je to bitno ne samo za povećanje učinkovitosti mreže, nego i za sigurnost opskrbe i za otkrivanje bilo kakvih e, incidenata ili grešaka u mreži i radi što brže intervencije. I to je bitno i kada razmišljamo i o kibernetičkoj sigurnosti, jer kao što znate, kritične energetske infrastrukture moraju također biti uvrštene i u razmatranja o kibernetičkoj sigurnosti. No, u svakom slučaju moramo osigurati ove poveznice između energetike, prometa, digitalne tehnologije i strukturnih fondova i također eh, obzora. Kada je riječ o drugom pitanju gospođe Kampola Natri, da, električna energija će postati stvarnim prioritetom e, u okviru novog CEF-a. I mnogi su to spomenuli. Tako da ću reći da osobno smatram da bismo trebali postići barem 85 do 90% kada je riječ o projektima u vezi sa električnom energijom u kontekstu novog cef a u smislu e, financiranja jer smo ostvarili veliki napredak na području plina i to je bilo nužno nakon e, krize koju smo proživjeli. Dakle, mi smo odmah e, reagirali zbog Sofije i Bratislave jer su te dvije zemlje bile u velikoj mjeri ovisne o ruskom plinu i došlo je do ometanja opskrbe i zbog toga je situacija bila katastrofalna na svim razinama. Dakle, nije riječ e, bila samo o radu tvornica, nego i e, situacija je bila opasna po građane i po zdravstvo, bolnice i tako dalje. Tako da smo morali tu djelovati i na tome moram zahvaliti parlamentu, naročito vama, gospodine predsjedniče, na brzim pregovorima i zaključenju rada na uredbi o plinu, a to je temeljni sastavni dio svega ovoga što se tiče sigurnosti. I drugo pitanje kolega, dakle, posvećujemo veliku pozornost novoj važnoj infrastrukturi na području plina, odnosno novom plinovodu Valdika od Norveške do Poljske preko Danske. I to je važno u cilju postizanja diversifikacije. Sve je vrlo dobro napreduje i to će predstavljati novi uspjeh kada je riječ e, o rješavanju pitanja diversifikacije. Također se slažem e, s vama u vezi sa vašim razmišljanjima o elektromobilnosti. Previše zemalja članica je nespremno olakšati izgradnju punionica u poslovnim zgradama, a također i u stambenim zgradama, naročito u urbanim područjima. A tu imamo e, vrlo visoku razinu onečišćenja zraka, a također e, i mnoge prometne čepove, tako da mi nastojimo ubrzati rad na ovom pitanju i također i imamo i novu direktivu o učinkovitosti zgrada i na tome radimo kao i na direktivi o obnovljivim izvorima energije. Također ćemo obratiti posebnu pozornost na sva pitanja u vezi sa interoperabilnosti i sa interakcijom između različitih e, mreža. Kolega Martin, da, moramo povećati izdvajanja iz e, CEFA, i to dobro znate sada, smanjenje emisija je zahvaljujući spajanju čiste energije, naročito obnovljivih izvora energije i električne učinkovitosti s jedne strane i međupovezanosti s druge strane. Također ste spomenuli dugoročnu dekarbonizaciju i uvođenje novih kriterija. Da, ovom reformom e, moramo se pobrinuti da to ne bude manje od 80 do 90% za struju i siguran sam e, da mi možemo to ostvariti. Europa će biti glavno tržište za električnu energiju u svijetu i kada dođemo do Katovica ćemo, nadam se, završiti novi zakonodavni okvir, ali također ćemo izvršiti konačan pomak u tom smjeru. Mislim da neće drugi konkurenti doseći niti 50% e, udjela obnovljivih izvora energije u energetskom miksu. I tu se također nadovezujem na pitanje gospodina Blanka Lopeza o direktivi možemo i nadići 50% jer stvaramo zamah u tom smislu i kao što znate na posljednjem trijalogu odlučeno je da to bude najmanje 32%. I dakle idemo pravim putem i mislim da ćemo ostvariti uskoro naše ciljeve. Gospodine Marželezi. Da, trebamo se baviti plinom, jer bili smo u vrlo teškoj situaciji u nekim dijelovima Europe, naročito u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Od tada smo značajno napredovali. Eh, od sada do 2020 želimo da nijedna zemlja više ne bude totalno ovisna o Rusiji. Od sada da dajemo potpuni prioritet u eh, pravcu elektrifikacije eh, što odgovara zahtjevima parlamenta E, da se otvori prozor za e, obnovive energije. E, što se tiče Iberskog polu, tako tu imamo velike mogućnosti. Imamo sada tri zemlje zajedno koji zajedno sa svojim vladama idu u istom smjeru prema smanjenju emisija CO2. Oni imaju vrlo dugu obalu E, mi e, u komisiji radimo na podršci inicijativa koje žele e, žele povisiti opće prihvaćanje od strane javnosti ovakvih projekata i inicijativa. Treba uspostaviti vezu između dobavljača energije i upravljačima mreža, također sa nevladinim organizacijama. Moramo pokazati sugrađanima sve koristi koje dobivamo od ovog pristupa u smislu sigurnosti, ali također i u smislu konkurentnosti cijena i održivosti. I to je e, vrlo važno, ta javna svijest. Mislim da u, u konačnim pregovorima možemo naglasiti taj aspekt naših nastojanja. Ako e, uspijemo e, ujediniti sve prioritete, elektrifikacija, ali i prekogranični projekti, e, oslonivši se na regionalno iskustvo koje je vrlo dobro u cijeloj Europi, mislim da je to najvažniji korak Gospođa Werner, reći ću jasno, deset država e, članica e, su ispod 10%. To zahtjeva e, snažnu akciju. Imamo skupinu stručnjaka na visokoj razini koja dobro funkcionira s tom skupinom. Smo donijeli cilj 15%. Mislim da možemo primijeniti paramente koji su učinkovitosti koji će povezati sve dionike, regulatore države u državama članicama, e, nevladine organizacije i tako dalje. E, I gospođi Grostec želim reći da troškova učinkovitost jeste dio kriterija koji su e, potpuno uzeti u obzir za izbor projekata. Naravno, koji put se ne ograničujemo samo na to ali imamo odabir koji je e, vrlo dobar i zasnovan na e, točnim e, kriterijima. Imamo regionalnu osobinu. U, tu su uključene u regije. Imamo dodjeljivanje troškova što donosimo u dogovoru sa regulatorima povrati e, ulaganja za energetske projekte je mnogo viši kao što znate imamo u na, području e, prijevoza na primjer to je element koji danas e, važan za veću konkurentnost koju moramo imati u cijeloj energetskoj mreži u cijelom lancu jako smo napredovali u posljednjih nekoliko godina što nas ohrabruje da i dalje idemo u ovom smjeru. Gospodin Blanko Lopez. Da, to je ključni element ove interkonekcije u globalnom e, ovom području energetike. Naravno, ovo što ste rekli o obnovivoj energiji je apsolutno točno. Imamo eh, dobru suradnju, eh, eh, suradnju komisije i predsjedništvom vijeća. Mislim da je to izvanredno važno. Moramo biti u vezi sa svim dionicima. Uloga interkonecija zajedno sa obnovivom energijom jedan od izazova, najvažnijih izazova koji ćemo imati u budućim godinama. To je nešto što je pozitivno gospodin Martens, e, regije i Pariški sporazum. Imamo kapacitet zahvaljujući zajedničkom radu parlamenta, komisije i vijeća da postignemo ciljeve. Imamo e, vrlo dobru pripremu za to. Moramo povećati šansu koju imamo na području električne energije. E, a to za sobom povlači E, e, ogroman potencijal tržišta. Kad pomislimo na činjenstvo e, da digitalno području već predstavlja u svim razvijenim zemljama do 6-16% potrošnje energije. Mm. Istovremeno mislim da smo sada vrlo na dobrom putu. Potpuno se slažem e, sa analizom koja kaže da e, u pregovorima s vladama moramo biti vrlo dobro pripremljeni, imati uvjerljive argumente, a to nalazimo na području konkurentnosti. Imamo velike potencijale tržišta u cijeloj Europi. Od, od recimo Baltik e, E, naša diskusija u Katovicama je bila vrlo ohrabrujuća. Poljska je sada krenula smjerom e, gdje e, stavlja na dražbu tisuće megavata. Sve je to jako pozitivno, pozitivnije nego prije. U tom dijelu Europe i drugdje u srednjoj Europi i jugoističnoj e, Europi. To su temeljni e, elementi koje moramo naglašavati. Moramo stvoriti e, konkurentna tržišta, veća tržišta. Moramo raditi na industrijskoj osnovi. Gospođa De Castillo je rekla interkonekcije i poštivanje ciljeva. To je moramo raditi ruku pod ruku Eh, interkonekcije i naši ciljevi. Eh, tako ćemo postići zajedničke ciljeve. Eh, imat ćemo veću snagu da to provedemo u dijelo. Interkonekcije se to ne približava samo tržišta, već i države članice i stanovništvo Europske unije. Ja vam zahvaljujem na podršci. Hvala vam, javni direktore. I hvala vam na vašem vodstvu u području energetike i komisija vrlo dobro surađuje sa našim odborom i također eh, dobro surađujemo i u energetskom forumu. Kao što je i rekla izvjestiteljica, uvjeravam vas da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo omogućili brzo usvajanje ovog važnog predmeta. To je u našoj nadležnosti i mi osjećamo i odgovornost za to. Dakle, hvala vam još jednom. Thank Dragi prijatelji, prelazimo na posljednju točku dnevnog reda prije stanke za ručak, ako nemamo baš uh, previše vremena za to. Dakle, izvješće o pregovorima koji su u tijeku. To je točka broj 17. Imamo dva važna izvješća o digitalnoj uniji. Mi smo nadležni za cjelokupnu digitalnu uniju. Prije dva tjedna završili smo s radom na dvama zakonodavnim predmetima i to s velikim e, uspjehom. Dakle, Europski zakonik o elektroničkim komunikacijama i tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije. Dakle, zamolio bih naše izvjestitelje, odnosno izvjestiteljicu, gospođu Pilar del izvjestiteljicu za Europski zakonik elektroničkog komunikacija preinaku i gospodina Eužena Tošenovskoga za tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije da nam kažu koje su u općim crtama rezultati i postignuća koja znamo su izuzetna. Da, hvala gospodine predsjedniče. Ja ću govoriti na materinskom jeziku. Dakle, moram vas izvijestiti o važnim predmetima. Htjela sam samo reći da kada je riječ o stajalištu parlamenta i sporazumu od prije dva tjedna, to je za nas bio veliki uspjeh. Cilj e, revizije zakonodavnog okvira o elektroničkim e, komunikacijama i telekomunikacijama nastoja je uvesti zakonodavni okvir koji bi bio predvidljiviji, koji bi umanjio rizike i omogućio dugoročna ulaganja u visokokapacitetne mreže, jer moramo ostvariti jednu razinu međupovezanosti koja međutim nam je još nedostižna. Dakle, to bi zahtjevalo ulaganja od 500 do 600 milijardi eura i to iz privatnog sektora, dugoročno gledano. Dakle, međupovezanost je glavno težište ove nove uredbe, osim onoga što je uredba već sadržavala, odnosno konkurentnost, zaštita prava korisnika i jedinstveno tržište. Među povezanost, međutim, sada je u središtu ciljeva ove uredbe. Ja ću navesti nekoliko primjera mjera koje su uvedene u ovom području. Dakle, s jedne strane imamo upravljanje radioelektroničkog širokim spektrom, e, jer naravno za to su nadležne zemlje članice, no kada je riječ e, o upravljanju ne postoji ni minimalna razina usklađenosti, ali sada su uvedene neke mjere koje predviđaju najmanje trajanje dozvola do 20 godina u zemljama članicama i osim toga jamstvo da neće doći do izmjena prepisivanja i također ukoliko dođe do ostvarenja prava na ošetu, dakle održavat će se trgovina dozvolama bez da to utječe na cijene. Osim toga, određeno da će sve zemlje članice morati dopustiti korištenje raspona unutar 5G do kraja 2020. godine, što će omogućiti Europi da dobro razvije tehnologiju 5G i bude konkurentnija. Zatim, kada je riječ e, o naknadi zbog rizika, dakle imamo novi model su investiranja. Dakle, u slučaju ovih novih mreža tjera regulatora neće moći nametati pristup pod određenim e, uvjetima što pretpostavlja također i obeštećenje zbog rizika e, kada postoji veća sigurnost za ulagače. Također je donesena i odluka da se međunarodni pozivi unutar Europske unije E, dakle da se za njih naplaćuje maksimalno 19 centi za e, minutu razgovora, sada je to maksimum 45 pa čak i u nekim zemljama i 60 centi po minuti. Također veletržište e, predviđa cijenu od 3,5 centa minuti. Dakle, sada e, imamo za male potrošače 45 pa 60 centi čak za minutu, a e, za poslovne korisnike imamo 3,5 centa. Dakle, to je ogromna razlika. No, E, time smo se pozabavili u okviru direktiva o telekomunikacijama, ali prije smo se bavili bivšim e, roamingom, a sada uzimamo u obzir također i međunarodne pozive unutar Europske unije. Inače, e, želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i svima onima koji su srađivali na ovom izvješću i to ću učiniti prilikom glasanja, a moram reći i da nam je tajništvo bilo od velike pomoći u radu na ovom predmetu. Dakle, kada e, govorimo o tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije, kolega Tošenovski. Hvala vam, predsjedavatelju. Zahvaćujem se gospođi Pilar, jer je njen rad na zakoniku bio istinu izvanredan. Ona je postigla zapravo sve, uključujući i maksimalnu koordinaciju između dvaju izvješća. da nije to učinila, bio bi to velik problem. Dakle, koordinacija je dovela do zatvaranja trijaloga istoga dana, to jest iste noći. Dakle, na tome joj uistinu zahvaljujem. Bila je vrlo složena situacija i teško je bilo pronaći kompromis. Jasno mi je da nisu svi u potpunosti zadovoljni, međutim, to je tako sa složenim izvješćima. Parlament je zapravo bio podijeljen na početku o ideji stvaranja agencije, tako da e, Berak i, Berak, i Ured za Berak se spoje. Međutim, mi smo to riješili. E, imamo obvezujuću odluku i sačuvali smo dvojnu strukturu e, koje u ovome trenutku zapravo e, moguće rješenje. Ja vjerujem da će s vremenom doći do promjene kad je riječ o tržištu telekoma i da će to predstavljati nove izazove za berak. I zbog toga trebamo biti otvoreni za promjene koje bi mogle doći. Revidirat ćemo model nakon nekog vremena i to ćemo činiti e, otvorena uma, to jest prihvaćat ćemo promjene. Zahvaljujem kolegama izvjestiteljima u Sjeni, zahvaljujem tajništvu. Mm, oni su bili od velike pomoći u toj e, složenoj proceduri, to jest e, u pregovorima gdje smo pokušali uskladiti naše stavove. U to želim zahvaliti komisiji na potpori i zahvaliti stručnicima koji su nam uistinu velike pomogli kako bismo e, postigli e, uspješno zaključenje trijaloga. Sve probleme vezane uz pravila glasovanja smo riješili Dakle, uistinu sam zadovoljan što smo e, zatvorili trijalog, da smo postigli razumno rješenje i da smo zaključili vrlo važan dosje. Dakle, pregovori su bili paralelni. Sad otvaram rasparu za obje teme. Gospođa Ibler, kolega Schenbergler. Dakle, gospođo Ibler, vi ste prvi. Hvala vam. Želim zahvaliti izvjestitelju, izvjestiteljici i izvjestitelju i svim kolegama koji su sudjelovali u timu. Ishod vašeg rada je izvrstan. I kao što je gospodin Toženovski upravo rekao, nije jednostavno naći zajednički jezik u parlamentu i onda to zapravo provesti u državama članicama. Dvije stvari su ključne. Kao što je izvjestitelj rekao, trebamo osigurati da imamo ulaganja u IT strukturu, dakle to su milijarde ulaganja i ako ne stvorimo okvir za poticaje da ljudi e, ulažu u infrastrukturu, onda to znači da nismo, naš, nismo završili naš posao. Ishod ovih pregovora i kompromisa je u tom smislu uspješan. Također trebamo osigurati da se štite interesi e, pružatelja usluga također. S treće strane, novi igrači na tržištu trebaju imati koristi od e, suulagačkog modela i mislim da smo uistinu napravili e, velik napredak kad je riječ o pozivima unutar EU. Mi u parlamentu pozdravljamo Eh, cijenu roaminga kao kod kuće, kao i činjenicu da možete koristiti mobitele od kuće. To je nešto što nije bilo u prvotnom prijedlogu, ali onda nakon toga parlament to uveo i to treba naglasiti. Dakle, da zahvaljujem svima koji su pomogli postizanju ovog izvrsnog rezultata. Hvala. Hvala Pilar. Ovaj ishod je odličan. E, možda nisu svi sretni, ali većina bi trebala biti. Kao što smo sad čuli, e, pružatelji su također važan dionik i moraju nastaviti poslovati. E, o potrošačima također treba voditi brigu. Ova gornja granica je također nužna kako provajderi ne bi mogli po Europi naprosto podizati cijene i zarađivati, jer je to suprotno onome što smo željeli e, postići kada smo e, uveli roaming. Tako da mislim da je ishod odličan, možemo biti ponosni na njega i još jednom pokazuje da zastupnici parlamenta e, zapravo moraju braniti interese građana jer u suprotnome e, bi patili građani, a mi bismo bili nezadovoljni. Pilar, bravo, odlično, samo tako naprijed i dalje. I hvala kolegama na uloženom trudu. Ja ću ono reći što smo već čuli. E, dakle, odličan rezultat. Čestitam vam, hvala vam na vašem trudu i radu. I kao što smo čuli, nije jednostavno postići takav rezultat. Ako želimo biti odgovoran odbor, trebamo ići dalje, trebamo e, davati prijedloge koji će e, rezultirati ovakvim dobrim ishodima. Važno je biti otvoren, razgovarati E, čak i kada nam se gledišta ne podudaraju i razgovarati između, naravno i među našim klubovima. Dakle, hvala vam svima još jednom. Hvala vam na vašemu trudu i radu, bez obzira je li ponoć ili podne, mi moramo završiti naš posao, to je najvažnije. I trebamo ispuniti rezultate i zadovoljiti zahtjeve i građana i industrije Hvala još jednom, hvala izvjestiteljima u Sjeni. Hvala na suradnji. Fantastično. Digitalna unija. Naravno, pred nama je energetska unija. Dakle, posao nije gotov. Dakle, još jednom hvala. Sada prelazimo na energetsku uniju. Kolega Pohe već je rekao sve što je bitno za učinkovitost prije sat vremena. Promicanje uporabe energije iz obnovljivih izvora, preinaka. Kolega Jose Blanco Lopez, izvolite. Hvala vam. Iskoristit ću priliku i čestitati Pilar koja je fenomenalno odradila ovaj posao u vrlo kratko vremena a imala je složen zadatak i je dosije. 13. smo uspjeli postići sporazum o direktivi koja je iznimno važna. To je direktiva o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora 2020 do 30. i želim zahvaliti svima izvjestiteljima u Sjeni. Neki od njih su ovdje, gospodin Kelly, gospodin Turmas, Dakle, ali s vama eh, hvala svima koji su omogućili da to učinimo. Zahvaljujem im na uspjehu koji smo postigli. Dakle, 32% obvezujuća cilj za 2030. A, eh, to je bio prijedlog komisije i vijeća, ali revidirat će se 23 treba uzeti u obzir nedavne trendove koji nam pokazuju koji su naši ciljevi i ambicije. Treba vidjeti koji su sektori veliki potrošači energije i u njima treba više koristiti obnovljive izvore, grijanje, promet, 14% je tu cilj koji također treba revidirati 23. Kad je riječ o prometu, prva generacija biogoriva imat će kvotu koju trebaju sve države članice do 20. godine ispuniti što je u skladu s prijedlogom parlamenta. Ne smijemo premašiti 7%, ni u kom slučaju. Dakle, u prometu je važan e, napredak bio goriva i tu nam je cilj 3,5% do 2030. Tako da smo svakako se usredotočili i na biogoriva. Problematično pitanje je palmino ulje u parlamentu, dakle to je rasprava koja se vodila biogoriva, biomasa koji se proizvode također su važan, važna tema. Kad je riječ o područjima s velikim emisijama, morat ćemo do, od 2012. prestati s ovakvom proizvodnjom, a smanjenje će krenuti od 2020. do razine od nula takve proizvodnje 2030. Dakle, to su kriteriji koje smo si postavili. Biogoriva, nisokog rizika, tema je na kojoj ćemo raditi kroz delegirana e, zakonodavna dokumente. Potom je tu dogovor o samopotrošnji. Mislim da je tu bilo nesporazum, ali za mene osobno je to vrlo važna tema. Naime, tu smo posvećeni e, ideji o samopotrošnji i samoproizvodnji i imat ćemo naknadu za svaki višak koji se vraća u mrežu po tržišnim uvjetima, to jest cijenama. I tu neće biti e, naplate, dakle to je opće pravilo, nego ćemo uvesti e, za neka slučajeva e, iznimke. Dakle, u zadnjih godinu i po dana smo zaista mnogo radili i danas možemo proslaviti zbog ovog sporazuma. u suradnji s komisijom, radu s vijećom, uz potporu i e, Europskog parlamenta. Zapravo smo se složili tijekom e, procesa e, pregovaranja i ta suradnja ga je uistinu skratila izvjestitelj u sjeni. Vidim da gledate na sat, pa ću požuriti. Bila je čast biti uključen u ovaj proces. Bilo je vrlo složeno i teško. Teškoće su se odnosile na biogoriva. No, radili smo zajedno, postigli smo dobar rezultat. Čestitam Blanku Lopezu koji je bio puno razumijevanja i imao je vlastite ciljeve, želio je osigurati da, je, e, da se ciljevi postignu. Gospodin Buzek, želim e, vama zahvaliti. E, zadnji trijalog trajao je do četiri ujutro, iako ni, to je zapravo inspiracija za sve nas kako treba raditi 3%, 32% je e, zapravo važan target, važan, važan cilj. E, I naravno naša ideja je sve više e, energije iz obnovljivih izvora. Hvala Sean. Još jedan izvjestitelj, gospodin Turmes. Dakle, ovdje se parlament pokazao u najboljem svjetlu. Odličan vođa, tim u sjeni koji je surađivao, ujedinjen postigao je, povećao je cilj, tako da od 27 do 32 uz e, protivljenje nekih vlada, to je ipak cilj koji trebamo postići i to je naša zakluga. Što se tiče revizijske klauzule, ona ide prema gore. Što to znači? To znači da od originalnog prijedloga komisije sa 45% 2030. E, godine obnovljivih izvora, sada ćemo ići na 60%. Dakle, i više. Vjetar, voda, sunce, biomasa, biogorivo za električnu energiju. Što znači da ćemo imati mnogo manje e, prostora 2030. za nuklearnu energiju i ugljen. I to će biti uvjerljiva pobjeda Pepe se sjeća kada smo bili u Madridu prije nekoliko mjeseci, kada sam rekao da ćemo to učiniti i mi smo to i uspjeli. Gospođa Ibler. Hvala lijepa. E, hvala lijepa na vrlo dobroj suradnji. E, hvala i našem predsjedatelju Još jednu točku bih htjela spomenuti, e, e, gospodin Blanko Lopez. E, vlastito korištenje. Znam, ne poznam još kakav smo kompromis postigli u konačnici. Da li to vlastito korištenje treba biti oslobođeno poreza? Evo, sada bih htjela još na to ukazati mi smo to jako poticali u mojoj zemlji i to vrlo rano. E, mislim da ne smijemo previše optoretiti mala poduzeća e, i male pogune. Ne znam što je predviđeno u kompromisu e, svaki potrošač obnovive e, energije svi moraju plaćati. Mislim da tu trebamo doći do razumnog e, rješenja. And, dear friends, Još jednom čestitke. Odlični rezultat. Kao što smo čuli od izvjestitelja, ja, ja im pružam podršku, e, dakle odličan rezultat fantastični pregovori nije bilo lako. Vijeće, kao i obično, e, zastupan drugačije stajalište, ali to je Europska unija. I znamo da je situacija odlična jer mi na kraju možemo pronaći rješenje uz strpljivost i uz suradnju. Odlično, hvala vam na tome. Hvala izvjestiteljima, u sjeni i glavnom izvjestitelju. I sada zadnja, ne baš zadnja, ali imamo još točno šest minuta. Dakle, vođenje energetske unije, upravljanje energetskom unijom, Ko i Turmes i Hvala predsjedniče i ja bih htjela zahvaliti svim izvjestiteljima u sjeni. Ako smo došli do dobrih rezultata, e, to zahvaljujemo cijelom timu i e, također i predsjedništvu. E, dosta smo napredovali u trećem neformalnom trijalogu našli smo, došli smo do sporazuma s bugarskim predsjedništvom o članku 37. Imat ćemo dva odbora za klimatske promjene, jedan od, mm, imat će određene nadležnosti, imat ćemo i suradnju po horizontalnim pitanjima. E, moramo e, sve te ciljevi zajednički provoditi. E, e, također energetska sigurnost, tržište energenata i siromaštvo, energetsko siromaštvo. Tu smo također postigli sporazum. Također smo postigli sporazum u ovisnosti u, u, o uvozu energenata E, tako smo došli do finalizacije tehničkih elemenata. E, govorili smo o slobodnim cijenama i o zonama ponude. E, metan je bila tema E, tu smo se e, složili, e, u 14b smo se dogovorili o zakonodavstvu. Predsjedništvo je prihvatilo prijedlog da imamo Europski strateški plan za metan u zamjenu za fleksibilnost parlamenta. Rasprave su dobro napredovali na tehničkom nivou, ali parlament podržava komisiju o, države članice moraju biti transparentne kad se radi o financiranju e, projekata e, za zaštitu od klimatskih promjena u državama u razvoju. E, također smo došli do um, sporazuma o regionalnoj i makroregionalnoj suradnji na tehničkom nivou i četvrto, e, imat ćemo e, četvrti trijalog e, danas navačer. Govorit ćemo o obnovivim iznorima energije na čelu SNSPS-a i datum podnošenja projekata kao i kalendar za preporuke komisije. Imamo mnogo toga na rasporedu za ovaj zadnji trijalog. Nastoja e, nastojat ćemo sve finalizirati tijekom ove noći. Zahvaljujem svih kolegama. Nadam se da će ovaj trijalog biti zadnji. I, nadam se da ćemo završiti u rane jutarnje sate. To, dakle, e, Big Bang e, će doći u 7 sati danas navečer. imamo još jedan, e, imam još jedan sastanak, ali nekako ću se podijeliti. E, moram biti na oba mjesta, nekako ću to uspjeti. Biti ću tamo u 7 sati. Želiš li nešto dodati? Mislim da smo spremni za danas večer. Imamo fantastičan tim iz svih klubova. E, I ja smatram da ćemo to riješiti tijekom ove noći. Hvala lijepa. Hvala lijepa, hvala lijepa s e, objema izvjestiteljima i kao izvjestiteljima u sjeni. To je jako važno. Upravljanje energetskom unijom e, je važan e, element iz perspektive Europskog parlamenta. Hvala. Ja bih zahvalila Klodu, Mišelu i drugim e, klubovima. E, e, I hvala što ćeš biti danas s nama na večer. Energetska učinkovitost, tranzicija, energetsko siromaštvo i konzultacije sa dionicima. To su prioriteti za nas. Stalno govorimo o čistoj energiji za sve evropske građane. Oni moraju biti u središtu naše pažnje. O, Pepe Šon i tim su zaslužni za raspravu o obnovivoj energiji. Hvala lijepa, dragi prijatelji, dragi kolege i kolegice. E, zadnja tema prije pauze za ruđe misija u Silikonsku dolinu. E, šef delegacije, kolegica, kolegnika, će govoriti engleski, jer za jednu minutu nećemo i više imati prevođenje. Možemo ići i bez prevođenja. The number of advisors,